Bonjour. Nous avons le quorum pour pouvoir euh, commencer notre réunion par un vote. Euh, e, dobro jutro. Možemo početi sa sastankom. Imamo jako, na dnevnom redu jako važno glasanje o e, programu potpore reformama. 22. studenog je naš odbor svoje mišljenje o ovom fajlu. Imali smo 21 glas za, 4 protiv, no zajednički e, odbor, Bađ i Ikon, koji su bili nadležni za ovo, nisu usvojili ovaj e, izvještaj. Tako da budući da taj fajl nije nikada definitivno zatvoren, smatramo da se time treba pozabaviti ovaj saziv. Koordinatori su o ovome razgovarali prošli mjesec i zaključili su da bi bilo dobro da se potvrdi mišljenje koje je usvojeno u prethodnom sazivu i to bez ikakvih amandmana. Dakle, imat ćemo proceduralno glasanje, nećemo podnositi novi nacrt mišljenja, i nećemo glasati o e, amandmanima. Novi izvjestitelj za ovo mišljenje je imenovan od strane koordinatora. To je potpredsjednik, gospodin Ginea, Kristijan Ginea. I sada ću im dati e, riječ, ako želi, a ako ne, onda idemo odmah na glasanje. Dakle, glasamo poimenično i e, odjednom. Hvala vam. Pa budući da je to isto mišljenje kojeg je već usvojio odbor u prethodnom sazivu, smatram da nema potrebe davati e, ponovno izjave. Hvala. U redu, hvala. Imate li svi vaše glasačke kartice? Možemo onda krenuti s glasanjem. Glasanje je otvoreno. zatvoreno i izvješće je usvojeno 19 za, 6 protiv i nula suzdržanih, nijedan suzdržani. Idemo sada dalje sa dnevnim redom. Imamo tu razmjenu mišljenja sa Eurocities, to je e, udruga i to najvažnija udruga koja predstavlja na europskoj razini gradove. E, ona je ustanovljena 86. E, godine i sada imamo 140 najvećih gradova u Europi i isto tako imamo tu urbanu perspektivu što se tiče izgradnje europskih politika. E, radovi te organizacije će biti predstavljen od strane e, Matijasa de Klerka, člana izvršnog odbora. On je e, gradonačelnik Genta i e, on me je podsjetio da je François Mitterrand posjetio taj grad i on je tada rekao nešto dosta čudno da je Gent najnepoznatiji grad pa nakon prezentacije gospodina Deklerka dati ću riječ zastupnicima za njihove komentare i pitanja. Nadam se da će biti brojni. Želim e, znači želio sam da ovdje ugostimo Eurocities koji igra važnu ulogu u obrani regionalnih politika, a isto tako i u produženju rada koji je e, napravljen tijekom posljednjeg saziva vezano uz urbanu agendu, pakt iz Amsterdama i tako dalje. Nadamo se da ovaj saziv će isto tako biti konkretizacija e, cijelog niza strateških orijentacija. Mi smo to u ovom odboru e, više puta rekli Izazovi što se tiče urbane agende su e, veliki, 70% europskog stanovništva je u gradovima i u gradovima se također koncentriraju i izazovi Europske unije, prije svega izazovi koji su povezani s okolišem. A kad govorimo o pitanju klime, u gradovima će se riješiti i to pitanje, a također i pitanja koja se tiču energetske tranzicije, no isto tako i neke stvari koje su direktno povezane sa regionalnom politikom, na primjer urbano siromaštvo, siromaštvo u gradovima, te također pitanja migranata u gradovima. To, je, e, to su pitanja koja su na našoj agendi u ovom trenutku. Dajem riječ gospodinu de Klerku, e, a nakon toga ćemo imati raspravu. Uh, Hvala vam, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici Odbora za regionalni razvoj, dame i gospodo. Hvala vam što ste mi dali priliku kao gradonačelniku Genta, to je prekrasan grad na 50 km od Brisela, a posebno zbog toga što smo mi jedan od ključnih članova organizacije Eurocity. Drago nam je da možemo mm, predstaviti mrežu Eurocities. Drago nam je također da smo prvi grad koji je pozvan ovaj odbor na početku mandata i da, da želite čuti naše stavove o razvoju urbanih sredina te da želite e, čuti i prijedloge koje imamo za budućnost Europe. Mi smo e, mi volimo Europu, mi želimo Europu, ali i Europa mora željeti svoje građane zbog toga što najveći broj građana ipak živi u gradovima. Tako da ne možemo imati Europu bez gradova, ali ni gradove e, bez Europe. Dakle, Eurocities, mm, to je mreža od više od 140 europskih gradova i mm, u toj mreži radimo na unapređenju kvalitete života u urbanim sredinama. Smatramo da gradovi moraju biti e, partneri Europske unije kako bismo zajedno stvorili bolju budućnost. U središte naših aktivnosti, u središtu naših aktivnosti su građani. Za njih želimo stvoriti napredne i zdrave gradove. Počeli smo kao, e, sa samo šest gradova prije 33 godine. Osnovani smo 1986 a, a danas e, u mreži brojimo preko 140 gradova iz cijele Europe. E, naši su e, članovi gradovi od više od 250 tisuća stanovnika, a imamo i čitav niz manjih gradova. Tako da se zajedno govorimo o oko 30 milijuna građana u, 30, u više od 30 zemalja. mi smo se definirali ciljeve za sljedećih deset godina. Kao prvo, da ljudi moraju sudjelovati u razvoju naprednog društva. Ljudi će se razvijati u naprednom e, gospodarskom okruženju. E, ljudi čine otvorena javna mjesta. Gradovi se bore sa globalnim izazovima. Te šesti, gradske vlasti moraju biti spremne na budućnost. Tako da svi zajedno radimo na ostvarivanju tih e, ciljeva i želimo stvarno se pozabaviti svim tim izazovima na jedan cjelovit način. Sad smatramo da smo došli do raskršća. Lokalne e, gradske vlasti e, se moraju na jedan novi učinkovit način nositi sa novim izazovima. I zbog toga, dragi europski političari, obraćamo se e, vama. Pozivamo vas da surađujete s nama, e, u nama imate partnera i zajedno možemo postići više ciljeve. Na, primjer, mi, smo stvarno, mi se stvarno veselimo zelenom planu i želimo da Europa stvarno postane e, neutralna od ugljika do 2050 i drago nam je da u mreži imamo gradove kojima je to visoko na listi prioriteta. Zajedno smatram da stvarno možemo dovesti do te promjene. Danas se politički lideri okupljaju u e, Madridu na konferenciju o klimatskim promjenama 25 i govorit će o konkretnim mjerama koje su nam stvarno potrebne. U Eurocity, u mreži Eurocities mi nije da samo razgovaramo, mi stvarno nešto i radimo. I ja stvarno ponosno mogu reći da će moj grad, grad Gent, dobiti nagradu UN-a u Madridu za sve naše napore, za lokalne napore koje smo implementirali u cilju smanjenja našeg ugljičnog otiska. No, sada da se vratim na našu mrežu. Imamo čitav niz foruma i radnih skupina e, provodimo projekte i aktivnosti preko kojih članovima nudimo platformu za razmjenu znanja te za e, razgovor o idejama. Naše zajednice stručnjaka i političkih predstavnika su stvarno velike i naviknute su surađivati e, na rješavanju nacionalnih i lokalnih to jest vodeći računa o nacionalnim i lokalnim razlikama. E, mi nastojimo pružiti europska rješenja i e, osmisliti konkretna rješenja na probleme građana. Isto tako e, predstavljamo jedinstven glas europskih gradova prema europskim institucijama. Želimo biti sigurni da se relevantne politike i e, uredbe koje se donose na razini Europske unije budu donesene na temelju stvarnih informacija i e, stvarnog stanja u našim gradovima. I zbog toga je to i to stvarno mora biti e, relevantno za naše građane i mora pozitivno utjecati na njihovu svakodnevnicu. E, stoga naša mreža može biti zapravo jedan dobar most između građana i Europske unije. Jer mi predstavljamo e, razinu vlasti koja je zapravo najbliža građanima. I stoga naš rad ide u dva smjera. Surađujemo s europskim institucijama, da one postanu naši strateški partneri, te da pruže odgovor na e, konkretna pitanja koja utječu na svakodnevni život naših građana. I drugo, podržavam, pružamo podršku i e, lokalnim vlastima i ukazujemo im na važnu ulogu koju oni moraju odigrati u toj strukturi Europske unije i dakle upravljanju na više razina. Mi smo ovdje kako bismo premostili jaz između Europe i Europljana. Ja stvarno vjerujem u Europi moj je djed bio europski povjerenik, a rođen je 1927. A u, ovo, u mom gradu su nacisti ušli u grad upravo te, e, zapravo, kad je on imao 17 godina, 1944. I Gent su oslobodili Poljaci i Kanađani. I zbog toga smo mi snažno orijentirani prema Europi zato što moramo surađivati i e, pod svaku cijenu izbjeći buduće ratove. Mi vjerujemo u ideju Europe. Europa mora biti blizu svojim građanima i blizu svojim gradovima. Eto, gospodine predsjedniče, ovo sam doista htio reći jer smatram da je jako bitno. Tako da europski i nacionalni lideri kao i donositelji odluka u e, parlamentu i u komisiji e, mi svi zajedno moramo e, surađivati ako želimo postići zeleni plan, a ako želimo potaknuti digitalnu transformaciju diljem Europske unije, te na kraju ako želimo priznati ključni doprinos koji gradovi imaju u provedbi europskog stupa socijalnog prava. To je također i poruka koju naša mreža Eurocities nosi kroz svoju novu kampanju. Možete to pogledati na internetu. Kampanja se zove 100 dana, 100 načina. I za vrijeme prvih 100 dana, radnih dana nove komisije, slat ćemo poruke, konkretne poruke iz naših gradova europskim političarima. Naša poruka da radite zajedno sa nama na 12 najvažnijih izazova. A sada da se osvrnem na e, razvoj urbanih sredina. 2016. je bila točka prekretnica za nas i za gradove, zato što je usvojena urbana agenda Europske unije e, i to je snažno poticalo predsjedništvo, nizozemsko predsjedništvo. To je dakle pokrenuto u svibnju 2016. E, sa paktom iz Amsterdama. Zemlje članice su se tada e, obvezale, baš kao i komisija i gradovi, da isprobaju nove načine suradnje e, na zajedničkim izazovima. I to znači da će se raditi na boljim uredba, boljem zakonodavstvu i boljoj razmjeni znanja između gradova. E, ta se inicijativa e, temelji na zajedničkom razumijevanju važnosti urbanih područja u Europi. I danas je to spomenuo i predsjedavajući. 70% europskog stanovništva živi u urbanim područjima, 85% europskog BDP-a se stvara u gradovima, 70% zakonodavstava se provodi zakonodavstva se provodi u gradovima i 70% novih radnih mjesta se stvara upravo u gradovima. Mislim da ove brojke govore same za sebe. I u protekle tri godine e, e, gradovi su sudjelovali u radu na 12 tematskih područja, dakle kvaliteta zraka, e, siromaštvo u gradovima, digitalizacija, klimatske promjene. Ali ne samo to, imali su i vodeću ulogu u tim aktivnostima. A nedavno e, smo sklopili i dva nova partnerstva o e, sigurnosti i o kulturi. Stoga, dame i gospodo, jasno je da financijska podrška Europskog parlamenta je ključna za provedbu urbanog plana. Nismo to dovoljno puta ponovili i stvarno to treba češće reći. No, koja je do sada bila dodana vrijednost? Koje smo lekcije naučili? Rumunjsko predsjedništvo je pripremilo jednu procjenu o našoj mreži, a i komisija će uskoro objaviti jednu takvu procjenu. I tu ćete vidjeti e, vrlo interesantne izjave. Evo vidite ih na ovim slajdovima. E, uglavnom, su svi vrlo zadovoljni radom u okviru urbane agende i u izjavama stoji da, su, e, da je došlo do stvarno konkretnih rezultata. Na primjer, kako unaprijediti europske politike i sredstva namijenjena gradovima. No tu su također navedeni i alati i smjernice za rješavanje urbanih problema. Identifikacija podataka i nedostatak informacija da treba unaprijediti politike za gradove na razini Europske unije, i urbana agenda je dovela i do brojnih pozitivnih rezultata u socijalnom području. Utjecalo je također i na e, pregovore o fondovima za azil i migraciju, a sve u cilju zaštite najvažnijih ljudskih prava. No, urbana agenda je također osnažila dijalog između gradova, zemalja članica i Europske unije u čitavom nizu sektora. A to je dobar temelj za snažno upravljanje na više razina u Europskoj uniji. Inovativni, dakle, iako smo inovativni i eksperativni, eksperimentalni, svakako još uvijek imamo prostora za unapređenje. Ako želimo da eh, agenda bude stvarno značajna, e, rezultati bi trebali biti usmjereni u stvaranje politika u Europskoj uniji. A rezultati će biti izgubljeni ako se te odluke ne provedu u, dakle, u proces donošenja odluka, a u svemu tome parlament mora odigrati važnu ulogu. Zatim, ta agenda treba i snažnije mm, preuzimanje obveza i to posebice od strane zemalja članica te od uprava, e, glavnih uprava Europske komisije. E, nacionalne vlade i komisija moraju sjesti za stol sa gradovima te razgovarati o e, pristupu upravljanja na više razina, na koji način E, riješiti najvažnije izazove. Ako želite riješiti ciljeve iz zelenog plana, to nećete uspjeti bez pomoći gradova. Dakle, ako budemo radili zajedno, možemo svi zajedno e, riješiti izazove iz zelenog plana. I na kraju, e, preuzimanje obveza podrazumijeva i više financijskih sredstava te njihova e, veća učinkovitost prilikom korištenja. Smatramo da bi se mnogo više moglo postići e, kroz čitav niz instrumenata i ako sad pogledamo ovaj novi mandat komisije i parlamenta, vidimo nove mogućnosti koje mogu osnažiti urbanu dimenziju i demokratsku prirodu u politikama. I jedan od njih je svakako paket kohezijske politike za razdoblje nakon 2020. To je stvarno bitno. Radili smo na tome zajedno sa odporom, s vašim odporom. I e, mnoge od naših prijedloga su uključeni u vaše prijedloge, no nažalost trenutačne, trenutačni pregovori u vijeću o paketu kohezijske politike te o višegodišnjem financijskom okviru nisu baš tako pozitivni. I to stvarno želim spomenuti jer smo mi u mreži Eurocities i tekako zabrinuti e, zbog mogućih rezova proračuna. Ovakvi drastični rezovi bi rezultirali katastrofalnim posljedicama na razvoj gradova i regija Europske unije. To bi također podrazumijevalo i veće političke rizike te dovelo pod upitnik sposobnost Europske unije da ispuni cilj iz e, osnivačkog ugovora, a to je dakle da postigne e, teritorijalnu socijalnu, socijalnu i ekonomsku koheziju. Dakle, to bi značilo da se više ne ulaže u ključne europske ciljeve. Dakle, važnost načela partnerstva se ne može dovoljno puta ponoviti. To treba dodatno ojačati ako želimo osnažiti učinkovitost potrošnje Europske unije a to je ključno ako želimo razviti primjerena rješenja na terenu. U tom smislu odbijamo bilo kakav pokušaj da se oslabi to načelo. Tako da sam vam i to danas htio napomenuti. Mi podržavamo obnovu e, povelje iz Leipciga i vjerujemo da će tako nešto osnažiti određena načela, te da ćemo e, se uspješnije nositi sa složenim urbanim izazovima. To također podrazumijeva da će e, gradovi biti osnaženi da se na lokalnoj razini bore protiv globalnih izazova. I na kraju želim istaknuti sljedeće. Nova Europska komisija traži načine na koje će se uključiti u rad sa građanima i to iz dobrih razloga. Stoga mi moramo djelovati na svim razinama vlada kako bismo osnažili povjerenje u naše političke institucije te kako bismo osnažili naš zajednički demokratski projekt. Suradnja sa gradskim vlastima znači i suradnju sa građanima. a ljude moramo staviti u samu središte političke misli u Europskoj uniji. I mi smo spremni u tome pomoći. Spremni smo biti vaši e, partneri u postupku konferencije o budućnosti Europe koju će uskoro pokrenuti nova Europska komisija. Ne možemo zamisliti budućnost Europe bez njezinih gradova i građana. Tako da surađujete s gradovima, s građanima i sa e, organizacijom Eurocities. Hvala vam. Dragi gospodine Dekler, zahvaljujem na ovim snažnim riječima i na ovom emotivnom govoru. Vi ste zbilja govorili o svim ovim pitanjima koja nas brinu i kojima se bavimo. Sada ćemo početi e, raspravu. U svakom slučaju moramo reći da imamo jako dobru vezu sa tajništvom, glavnom, glavnim tajništvom Eurocities. Ovdje je tu i glavna tajnica Eurocitiesa koju sada e, pozdravljam. Ja sam siguran da naši odnosi će se još i ojačati u budućnosti. Odgovor globalnim izazovima je isto tako e, na nešto što će iznaći svoje rješenje na lokalnoj razini i što prije moguće moramo krenuti na rad na tom polju. Imamo ovdje izvješće E, izvjestitelje vezano uz različite teme. E, Europski parlament u svakom slučaju zagovara ovo načelo partnerstva i to načelo u svakom slučaju se mora e, potvrditi i poštovati. U ovom trenutku otvaram raspravu i dajem riječ dragoj kolegici Izabel Karvales iz SND-a. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Govorit ću portugalski. Izvolite. Željela bih vam zahvaliti na tome što ste mi dali riječ. Zahvaljujemo Matijasu Lekleru na izvrsnoj prezentaciji. Ja dolazim iz grada koje, e, koja je punopravna članica Eurocitiza i u tom smislu znamo da e, ovdje radite izuzetan posao. Željela bih vam jasno u tom smislu reći da postoji novi politički ciklus koji je na obzoru i koji je predmet zabrinutosti za sve nas. Čuli smo u preliminarnoj raspravi e, govoriti o rezovima u proračunu za kohezijsku politiku. Ne radi e, se samo o brojkama, nego i životima miliona ljudi. A ti ljudi, e, kao što ste rekli, žive u europskim gradovima. A gradovi, kao što ste rekli, ja to ponavljam, su izloženi e, izazovima bez presedana e, i vezano uz mobilnost, e, stvaranja radnih mjesta, socijalna inkluzija, inkluzija migranata, zbrinjavanje otpada i tako dalje. Zbog toga je izuzetno važno da imamo snažnu kohezijsku politiku koja bi podržavala sve ove lokalne i gradske politike kako bismo mogli odgovoriti na sve te izazove. Ljudi koji žive u gradovima će biti prije svega e, pogođeni ovim posljedicama i to je predmet naših zabrinutosti. Željela bih vam reći da e, se ja obvezujem da kad počnu razgovori ćemo e, isto tako uložiti najveći napor kako bismo ostvarili naše ciljeve. A sada jedno možda provokativno pitanje na koji način možemo povezati gradove i ruralni svijet. Kakav dijalog možete zamisliti između gradova i ruralnih područja? Cilj je da to ne budu sad razvojeni e, svijetovi koji imaju svoje karakteristike, e, nego da to budu povezani svijetovi. Hvala. Andrej Novakov u ime EPP-a. Izvolite. Thank you very much, I would like to congratulate the mayor for... Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Prije svega moram reći da sam impresioniran inicijativama kao što je Eurocities kao osoba vaše dobi mogu reći da mi je drago što imamo taj jedan novi duh koji donose ljudi mlađih generacija. Riječ je o novoj viziji koja dolazi u politiku na regionalnoj razini. To nam daje jednu budućnost koja je ispunjena nadom. Vi ste ovdje u odboru koji je prepoznat kao može se reći najbolji prijatelj regije. Mi se ovdje borimo za kvalitetno financiranje regije, za zaštitu kohezijske politike, da kako i za postojeće financijske instrumente te razne fondove koji djeluju u sinergiji s kohezijskim fondom. Ovdje nam se pridružujete u trenutku kad zapravo oblikujemo budućnost kohezijske politika nakon 2020. godine. Zanima me vaše mišljenje o kohezijskoj politici. Kako vidite tu kohezijsku politiku za godinu dana? Kao nešto što postoji samo za nove države članice, samo za siromašnije regije ili pak trebamo krenuti u drugšijem smjeru i razviti jednu politiku koja pruža dobrobiti za sve regije, uključujući i one razvijenije, tako reći. Hvala lijepa. Merci beaucoup, Andrei. Hvala. E, a sada klub izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala i govorniku na prezentaciji. Lijepo je vidjeti da ovdje imamo organizaciju koja se bori za evropske gradove, imamo partnera koji pomaže u rastu kvalitete rada, rastu društvene svijesti, socijalne osjetljivosti. Mene zanima jedan aspekt povezan s većim gradovima u središnjoj Europi. Možda je riječ o nečemu što je relevantno i za širu, širi prostor Europe. Velike gradovi naime imaju problem s dostupnošću životnog prostora, stambenog smještaja, stana, bilo u vidu vlasništva ili najma. Riječ je o nečemu što pogađa osobe svih dobnih skupina, no naročito mlađe ljude. Ljudi zaposleni u gradovima jednostavno ne mogu živjeti u tim gradovima, ne mogu si to priuštiti, žive u okolici. U toj fazi i u takvoj situaciji mm, nema dostupnosti javnog prijevoza, pa se moraju koristiti automobili, to je onda pak povezano s nedostatkom parkirališnih mjesta, tu je i utjecaj na okoliš. Zanima me vaše mišljenje. Jeste li raspravljali o tom pitanju u okviru Eurocitiza e, kako bismo se usredotočili na izgradnju jednog kvalitetnog oblika življenja u gradu, uključujući i bolju usredotočenost na javni prijevoz, kako bi e, i oni ljudi koji žive u okolici mogli doći u urbana središta koristeći javni prijevoz, na automobila. Hvala lijepo. Merci beaucoup, Euh, Pour le groupe euh, ID, euh, Francesca euh, Donato. Hvala lijepa. Sada Francesca Donato u ime IDEA. Grazie, čer. Hvala vam. Ja ću govoriti na talijanskom. Ja vam također e, čestitam na ovom govoru. Hvala vam što ste bili tako sanžeti i jasni. Sigurna sam da je Eurocities stvarno važna i učinkovita mreža. Ono što žalim je što najveći i to jest najvažniji italijanski gradovi nisu dijelom te mreže koliko sam vidjela. Stoga ja se javljam da ću se sama aktivirati kako bih potakla e, sudjelovanje važnijih važnih talijanskih gradova i to pogotovo u gradovima gdje sam ja izabrana, tako da počet ću od Sicilije. Hvala vam svakako puno i želim vam sve najbolje u vašem budućem radu. Hvala lijepa. Gospodja Benžumea, hvala vam na e, ovoj prezentaciji. E, Gent je za nas Španjolce vrlo e, važan grad budući da je tamo e, rođen jedan naš važni e, monarh Carlos V. Ja bih se htjela usredotočiti na jednu temu koja je za mene posebno važna, a to je kako postići da gradovi budu e, bolji za poduzetništvo, kako privući talente u gradove te e, omogućiti da gradovi budu mjesto za priliku i, i, e, mjesta za priliku za poticanje i za otvaranje poduzeća ili da se recimo velike multinacionalne tvrtke dođu i otvore svoje podružnice u gradovima. Kako bismo to pokrenuli? Vidim da Pogledala sam vašu web stranicu, stvarno je odlično. vrlo jednostavno pronaći e, sve moguće informacije. Vidim da imate forume, radne skupine, vidim da imate jako puno inicijative, inicijativa kojima se pruža podrška MSP-ovima. Ali jedino što nisam našla su konkretni projekti, sigurno sam da ih ima, ali ja ih nisam uspjela naći. Pa me zanima, razvoj, rast i e, to što će gradovi biti, to da li će gradovi biti dobro mjesto za život, ovisit će o tome hoće li se, e, hoće li se u gradovima odvijati gospodarska aktivnost i hoće li biti prilika za otvaranje novih radnih mjesta i novih tvrtki. I još bih htjela postaviti pitanje sljedeće. Što se tiče proračuna, koji je proračun Eurocitija i kako se financira Eurocities? Izvolite. Merci beaucoup, Pascal Hvala. U istinu Pascal Aribon koji je e, izvjestitelj za Interreg. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja dolazim iz pogranične regije koja uključuje tri granice. Uvjeren sam evropljanin, kao i vaš djed. Ja sam u to doba, dakle ranije bio asistent i uvjeren sam e, da je vaš djed bio sjajan e, evropljanin. S osobnog gledišta mogu reći da ste gradonačelnik jednog od najljepših gradova Europe. To je doista istina. Tko god nije bio u Gentu svakako treba to učiniti. U govoru ste spomenuli kako gradovi predstavljaju značajne i nužne partnere. U tome ste apsolutno u pravu. Idući tjedan predsjednica von der Leyen predstavit će nam nešto relevantno za zeleni plan, a što svakako treba prije svega provesti u dijelu u gradovima. Naime, to je upravo mjesto gdje živi najviše ljudi. Niz je otvorenih pitanja od prometa nadalje. To su i energetski problemi. I e, kako bismo riješili te izazove trebamo krenuti dalje. Također pledirate za snažniju regionalnu politiku ja sam izvjestitelj za Inter i moram reći da ono što i dalje vidim jest to da e, šefovi vlada i vijeće pripremaju nove prijedloge za VFO, višegodišnji financijski okvir, gdje će Interreg vidjeti 30% manje financijskih sredstava kao iznimno značajan projekt. A riječ je to o ljudima kojima je Europa bliska srcu, koji ostvaraju veliki napredak. Ukoliko se to dogodi, tvrde oni, projekt će zapravo biti pokopan, tako reći. Prvo pitanje bilo bi sljedeće. Kako Eurocities može pružiti doprinos kako bi se uvjerili šefovi države i vlada da se ti predviđeni rezovi ne provedu u dijelo. Nadalje, sutra je Sveti Nikola, što je da kako sjajno za djecu. Međutim, ja bih vam htio pružiti prigodu da sami zaželite nešto u nadi da će to biti ispunjeno E, koja bi bila vaša želja svetom Nikoli? Možda nama ukoliko mi odigramo tu ulogu od 1. siječnja 2020. nadalje kad je riječ o europskom zakonodavstvu, naročito zakonodavstvu u vezi s regionalnim fondovima. Što bi dakle trebalo promijeniti kako bi se gradovima poput vašeg poboljšala situacija? Što mi drugim riječima trebamo učiniti kako biste vi bili bolji u svom poslu gradonačelnika? Hvala. Hvala. U istinu Pascal. Hvala vam lijepa. Ja sam putovala iz Brisela u Gent, imala sam prigodu vidjeti taj grad, premda E, ne nužno sve dijelove Belgije. Kako sam na ovo mjesto 2014. godina upoznala sam i djecu i aktere sa sveučilišta koji se bave umjetnostima. E, I želim govoriti upravo o kulturi u gradovima. Kako vi percipirate značaj kulture e, kao vodeću silnicu regeneracije. I također kako se e, pozabaviti problemom gentrifikacije gdje umjetnici isprva iskoriste neki prostor u kreativne svrhe, a često onda moraju otići iz tih prostora koje su međuvremeno vremenu učinili vibrantnima jer tad si ne mogu više priuštiti življenje tamo. E, ja sam aktivna u području kulture i kreativnih industrije i smatram da doista trebamo i takako brinuti za naše umjetnike i umjetničke zajednice. Tome je tako ne samo stoga što nam oni pružaju mogućnost gradovima da rastu i da se regeneriraju. Imajući u vidu financijski slom, kulturne industrije pokazale su se iznimno otpornima. Često tu imamo i veći pozitivni utjecaj na BNP usporedbi sa drugim industrijama. Dakle, kako kreativne industrije mogu pružiti doprinos rješavanju napetosti u našim društvima? Puno je tu problema u vezi sa strahom od drugoga. E, a umjesto toga bilo bi dobro imati osjećaj dobrodošlice. Migranti, stranci dolaze u grad. U mom gradu, Manchesteru, stvorili su prekrasan raznolik okoliš za ljude i mi zapravo imamo iznimno kohezivno, a ujedno i raznoliko društvo u Manchesteru. Kultura je dakle jedan prostor gdje se takav dijalog može i treba odvijati. U tom smislu doista mi je zadovoljstvo što smo u Europskom parlamentu uspjeli pogurnuti komisiju u smjeru vraćanja Eh, kulture u eh, portfelj eh, gospođe Gabriel. U kontekstu, međutim, ove naše današnje teme svjesna sam da je kultura jedna nit koja se provlači. Želim jednostavno znati u kojoj mjeri vi zagovarate taj, to područje i također kako to može pružiti doprinos zelenom planu. Hvala lijepo. Merci beaucoup. Hvala. Vidjeli ste da je vaš govor potaknuo cijeli niz e, komentara, primjedbi, pitanja i naravno sad e, željno očekujemo i vaše odgovore. Nisam bio u isto vrijeme u Europskom parlamentu kao i ti, Žuli, ali istina je da je e, vaš e, djed bio zbilja jako veliki europski zastupnik. A ovaj govor koji ste vi izgovorili je isto tako u toj liniji velikog europljana. Hvala što ste danas s nama. A kad govorimo o ovom našem odboru, ona je politički raznolika, no ona je isto tako ujedinjena mm, što se tiče cijelog niza ciljeva i to čini našu snagu. A sad imate mogućnost odgovoriti na pitanja. Uh, uh, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Dragi zastupnici, prije svega želim vam zahvaliti. Osjećam da imate spremnost i da ćete biti naši partneri. Kako bismo regija, naročito gradova, stavili u središte agenda europskih institucija i na tom vam uistinu zahvaljujem na toj vašoj podršci. Spomenuo bih neke stvari, dao neke komentare, a onda ću prepustiti Analisi Boni e, svojoj kolegici riječ. Za početak, možda da počnem s kraja, dakle, komentirajući pitanje Manchestera. Kevin De Bren, znate njega, on je igrač Manchester City, a dolazi iz Genta i najbolji je na svijetu. E, Dakle, igra upravo za Manchester City. E, njegovi roditelji žive samo pet kilometara od mene. Svjetska zvijezda iz Genta igra za Manchester. Eto, počeo bih s time. E, Podcrtao bih e, vaše naglašavanje umjetnika i kulture. Mi smo u Gentu pripremili proračun za idućih pet godina i drastično smo povećali proračun za kulturnu infrastrukturu, e, udvostručili ga. Naime, kulturna obnova osnova je i napredne gospodarske priče koja se treba odvijati u našim gradovima. Dakle, nije riječ o tome da treba izabrati kulturu ili poduzeća. Treba umjesto toga pozabaviti se jednom širokom i općom vizijom. Riječ je o stvarima koje su spoju. Gospodin Notek spomenuo pitanje stambenog smještaja. Doista radimo na pitanju dostupnog smještaja. Prošli tjedan e, sastali smo se sa gradonačelnicima e, Firenze Praga, Dario Nardelato, moj kolega, 42 godine, gradonačelnik Praga 38, ja imam 37 godina, a gradonačelnik Varšave, 3 milijun stanovnika, ima 42 godine, s njim smo se također sreli. Dakle, a, riječ je o mlađoj generaciji koja je nazočna na lokalnoj, ali ne samo na lokalnoj razini, što je dobro vidjeti. E, komentirajući reakciju dame iz Španjolske, spomenuo bih da privlačnost za poduzeća predstavlja relevantan aspekt. Ukoliko žele ulagati, recimo u mom gradu, prvo pitanje koje se postavlja jeste postoji li osnova, recimo javni prijevoz? Naime, ukoliko imate neprekidne prometne čepove, gospodarstvo će imati problema. Upravo je u tome snaga lokalnih politika. Nije riječ o nekakvim velikim ideološkim raspravama, e, kako bi, ne znam, socijalisti, zeleni inzistirali na tome da ne bude automobila ili da ne bude poduzeća. Ne, ja sam konkretno liberal, no ujedno sam uvjeren da nam je javni prijevoz i dostupan, da se moramo pozabaviti pozabaviti čepovima u prometu i eliminirati ih, u protivnom poduzeća neće ulagati u naše gradove. E, prije, dakle, imamo 30 tisuća novih radnih mjesta usporedbi s 10 godina ranije. Imamo veliku ambiciju mobilnosti, pristupačnom stambenom prostoru, a također velike su ambicije i u poticanju gospodarstva. U tome je snaga lokalne vlasti. Velike ideološke rasprave koje ponekad obuzimaju nacionalnu razinu vrlo su čvrstog eh, karaktera Često je to teško doći do sporazuma. No mi na lokalnoj razini eh, donosimo odluke i to zajedno sa svim političkim strankama u nastojanju da ostvarimo napredak u gradovima kako bismo osigurali da gospodarstvo, stambeni smještaj, mobilnost idu ruku pod ruku. Ne možete imati prosperitetne eh, gradove ukoliko se građani ne mogu priuštiti stambeni prostor. Imamo naime velike luke, Znamo da Kopenhagen i Malmo sada imaju poveznicu u vidu mosta, praktički su se spojili. Mi imamo također između Genta i Zelanda takav jedan spoj Zelandije u Nizozemskoj E, dakle, imamo također spajanje svojih lučkih kapaciteta i u tom kontekstu potrebni su nam ljudi koji će raditi, a tim ljudima potrebno je pristupačno stanovanje kao i obrazovanje za vlastitu djecu. Na lokalnoj razini, dakle, rekao bih, bez velikih ideoloških vizija, mi stvari radimo pragmatički i zajedno. I smatram da je to pravi pristup. Analiza će vam reći da e, želimo i takako povećati privlačnost e, za poduzetnike. To je izuzetno pitan aspekt. To je onda i pitanje želje. Mi kao građani trebali bismo imati mjesto za stolom, to bi bila moja velika želja. Želimo naime biti za stolom gdje se donose evropske odluke. Primjera radi, znam, e, gospodin Šalije dobro, on je naš bivši premijer. A mi imamo odgovornost kao vodeći ljudi gradova. Trebamo imati uvjerenje i obratiti se liderima te vrste kao i institucijama, da se gradovi prigrle kako bismo mogli dati vlastiti doprinos ostvarivanju ambicija. Vi kao parlament imate ambicije, i komisija i vijeće imaju ambicije, no ti ciljevi ne mogu biti ostvareni bez gradova koji imaju mjesto za stolom i čiji se glas čuje. To bi bio naš konkretan prijedlog. Dakle, ne u vidu nove organizacije, foruma ili konferencije, Jednostavno je riječ o mjestu za stolom koje treba osigurati za gradove kako bismo e, iz perspektive vlastitih uvjerenja razgovarali sa predstavnicima komisije, parlamenta i drugih institucija. Dakle, želimo to mjesto za stolom. To je naime način e, kako i građani mogu uvidjeti da evropska politika radi za njih, da imaju glas i oni koji se čuje na razini donošenja odluka. Kad je riječ o kohezijskoj politici i pitanju koje je bilo postavljeno, kome bi to trebalo biti upućeno, naše mišljenje da bi sve regije trebale imati dostupnu kohezijsku politiku, ne samo one siromašnije. Možda Lisa želi nešto nadodati. Hvala vam lijepa. U ime organizacije Eurocities na ovoj aktivnoj na ovom aktivnom sudjelovanju. Puno se tu pitanja pojavilo. Sjajna interakcija. Smatram da je to fantastično i zahvaljujem vam na tome. Nadovezala bih se na kolegu i spomenula sljedeće. Na temu kohezijske politike, da kako mi želimo da ta politika bude otvorena svim regijama, uočavamo mnoge izazove, naročito iz vlastite perspektive, gdje Europa i građani se suočavaju s time, što je zapravo posvoda, klimatska pitanja, pitanje siromaštva, naročito u velikim, ali ne samo velikim gradovima, pristupačnost stanovanja. To su sve teme koje se pojavljuju posvoda, kao i pitanje inovacija i potpore inovacijama. A ne treba dakle odjeljivati istok i zapad ili stare i nove članice. Važno je da kohezijska politika ostane snažna. To je zapravo političko ljepilo, tako reći, za Europu. I to treba održati održati ono što je kvalitetno, osigurati kvalitetan proračun, ali i viziju kako bi Europa bila jača. Smatramo dakle da to treba biti otvoreno svima. To je bilo jedno pitanje. Kad je riječ o pitanju koje ste vi spomenuli, Ricardo Rio je inače jedan od najboljih gradonačelnika, izuzetno aktivan, fantastično je dobar obavio posao u svom gradu na temu preobrazbe u Portugalu. Dakle, doista, ta ideja suradnje je bitna kako ne bismo imali sraz urbanog i ruralnog, to nema nikakvog smisla. Umjesto toga treba govoriti o povezivanju, a ne o odjeljivanju u našem radu. Nastojimo naglašavati značaj metropolitanskih područja urbanih sredina gradova jer tako sela i gradovi mogu ostvariti suradnju kao i razne općine unutar jednog većeg područja koje nije nužno u cijelosti urbanog karaktera, ali jest e, funkcionalna cjelina. To je dakle način kako se povezivati sa tim ruralnim područjima. Uz sve usluge i funkcionalnosti e, koje takvim regijama trebaju kako bi se građanima osigurala dostupne usluge. Prijevoz je izuzetno bitan aspekt toga, no isto tako i stvaranje radnih mjesta, tržište rada i tako dalje. To je dakle nešto što želimo iskoristiti. Kako bismo radili na izgradnji veza, a ne sukoba. Na temu e, VFO-a, odnosno u kontekstu tog okvira, naročito je besmisleno imati sukobe urbanog i ruralnog ili bilo kojih drugih cijelina. Trebamo doista tražiti načine kako se povezivati i mi smo otvoreni tome e, na razini gradova. E, želimo pronaći nove načine suradnje. Privlačnost gradova još je jedna relevantna tema koja ujedno obuhvaća niz sektora, odnosno područja tema koja omogućuje integraciju, to je povezano i sa regeneracijom, obnovom, eh, planiranjem urbanih prostora, brendiranjem, poduzetništvom. Puno je tu područja. Imamo razne radne skupine koje se bave tim pitanjima. Da kako, naša organizacija koja uspod budi rečeno ima negdje 4 milijuna proračun, a financira se uglavnom iz arena. Ujedno imamo i neke projekte e, koji sufinancira Unija. To nam dakle omogućuje da uđemo dublje u pojedina područja. Naša mreža organizira se oko zajednice Imamo ljude koji dolaze iz odjela gradskih uprava. E, organizirano je to po sektorima praktički. E, dakle, sve razine administracije zapravo organizirane su sektorski, dakle kultura, gospodarski razvoj, e, digitalizacija, odnosno digitalni aspekti, okoliš, prijevoz. No, u sve većoj mjeri, a to se može vidjeti i u opisu našeg strateškog okvira, Postoji ta potreba međusektorske i u znatnoj mjeri integriranije suradnje, jer stvarnost je znatno kompleksnija od e, pojedinih sektora, bio to okoliš, prijevoz ili nešto treće. Dakle, mi primjenjujemo taj pristup, a to onda također utječe i na način kako radimo na obnovi gradskih područja, povećanju privlačnosti i tome slično. No možemo raditi i na bilateralan način, surađivati s vama i s drugima, kako bismo vidjeli kako možemo konkretnije surađivati. E, u vezi s kulturom kolega je već e, komentirao. Kad je riječ o zelenom planu, neću reći novi zeleni plan jer to je već tu, dakle Europski zeleni plan je tu i mi smatramo da doista možemo pružiti doprinos tome. E, potpredsjednik Timmermans treba će surađivati s gradovima. Ambicija svakako postoji. Na kraju priče, mm, ona ključna prekretnica doći će od građana oni su taj ključni faktor koji može promijeniti stvari. To uključuje promjenu načina življenja, potrošnje. Gradska tijela kroz svoje ambicije mogu pripremiti uvjete za to, no građani su ti koji trebaju koristiti javni prijevoz, manje konzumirati. To su elementi gdje gradovi mogu pružiti takvu korist kako bismo uspješno savladali tu veliku planinu pred sobom i e, već smo e, spomenuli e, sugovornicima da parlament i komisija mogu surađivati s nama u smislu smanjenja emisije CO2 pitanja poput obnove grada, zgrada su izuzetno bitne. E, razni su aspekti relevantni u kontekstu zelenog plana što može pomoći gradovima da daju svoj doprinos. I važno je to pitanje mjesta za stolom koje je moj prethodnik naglasio. U sferi provedbe politika postoje elementi koji su naravno relevantni za gradove i onda je takako smisleno u kontekstu osiguranja ostvarenja ciljeva uh, osigurati takvo što, jer onda ćemo osigurati i provedivost toga na terenu. To je situacija koja pomaže svima. No naravno, način funkcioniranja Unije nije nužno takav da gradovi mogu lako postati sastavnim dijelom tih rasprava na formalan način. Istina, istini za volju postoje od regija, no primarno ipak usmjerena regije No kako smo niz puta rekli, e, želimo raditi i surađivati sa ovim odborom, ali i sa drugim odborima E, pružati i primati doprinos. E, želimo da nas smatrate strateškim partnerima u ostvarivanju vlastitih programa. Inače, pripremala sam bilješke ovdje, vjerujem da e, možemo talijanskih gradova i takako puno dobiti u vidu podrške. Radujemo se tome. Mislim da sam u osnovi obradila sve svoje natuknice. Hvala u istinu analiza. E, moram priznati da nikad nisam bio u Gentu. To je moja pogreška. Karlo Veliki je tamo rođen, ali ne zato što e, ne bi zbog toga išao tamo, nego zato što imamo zbilja čovjeka koji tu nosi viziju. Kad čujemo mlade gradonačelnike kao vi, onda i vjerujemo ponovno u budućnost. Doći ću u Gent. I želio bih završiti sa sljedećim. U ovom trenutku ste nam vi potrebni. U ovom trenutku sudjelujemo u institucionalnim e, i međuinstitucionalnim pregovorima kako bismo pokušali e, spasiti ambicioznu regionalnu politiku i ambiciozni europski proračun, jer jedno ne ide bez drugog. No, isto tako, u stvarnosti nam je potrebna podrška i to od strane snažnih ljudi, snažnih entiteta koji govore o tome koliko je važno nastaviti ulagati u regije i ponoviti ono što ste vi govorili. Reći koji su to sve izazovi pred nama, klimatske promjene, e, integracija migranata, pitanje prijevoza i tako dalje. Sve to će se riješiti samo ako imamo na raspolaganju financijska sredstva zbog toga e, i u razmjeni mišljenja sa Eurocities sam i to sugerirao da je važno da se i vaš glas čuje, da se osmisli možda zašto ne jedna izjava, deklaracija i prema parlamentu i prema vijeću i prema komisiji trebate reći da ulazimo u crvenu zonu i zbog svih tih razloga tražimo da povećate vaše proračunske prijedloge što se tiče regionalne politike. Ako u tu deklaraciju uključite gradonačelnike velikih i srednjih gradova Europske unije, Gent, Lisabon, Pariz i tako dalje, to će u svakom slučaju imati snažnu političku poruku. Mi ćemo to zbilja primiti kao pomoć u ovom našem teškom poslu u kojem sudjelujemo danas. Zbog toga vam stojim na raspolaganju kako bismo organizirali i pokrenuli sve to. Pred nama eh, je malo vremena i dobro je da e, takvom komunikacijom podržimo političke ciljeve. Moramo biti prisutni na tom području. I izuzetno mi je drago i smatram da to dijele svi kolege što smo imali priliku razmijeniti s vama mišljenje jutros. Kao što ste i rekli, to neće biti zadnja razmjena mišljenja, ali to je evo prva organizacija koju smo željeli ovdje ugostiti u našem odboru. Hvala još jednom. Nous continuons. Nous continuons notre ordre du jour. Nastavljamo s dnevnim redom. I imamo tu na dnevnom redu jedno jako važno pitanje, a tiče se prezentacije od strane gospodina Spajha. Želim vam dobrodošlicu. On je osmislio e, izvješće Europskog odbora regija. Nadam se da ste svi pročitali na temu e, preobrazbe rudarskih regija. Radi se zbilja o važnoj temi, aktualnoj temi. E, jučer e, se je počela s radom konferencija o klimi u Madridu. Izazovi su ispred nas, no prije svega morat ćemo isto tako i raspravljati o prijedlogu komisije vezano uz fond za pravednu energetsku tranziciju. U tom smislu či smo mi su zakonodavci. Kako bismo to napravili, moramo isto tako dobiti i e, dodatne informacije. Doprinos odbora regija u tom smislu je izuzetno interesantan. To će nam omogućiti da donesemo dobre odluke i da izaberemo na pravi način. Dajem vam riječ na 15 e, minuta. Hvala još jednom što ste danas s nama. Dragi predsjedniče Omarže, dragi europski zastupnici i članovi odbora Regi, da, dame i gospodo, jako mi je drago što mogu danas uzeti riječ u ovom odboru. To pokazuje snažnu vezu između odbora regije Europskog parlamenta i odbora regija. Naš predsjednik Lamberts je isto tako imao priliku da s vama raspravlja o svom radu u okviru odbora e, regija. Imao je isto tako i zajednički sastanak sa odborom za teritorijalnu koheziju. Nadam se da ćete se pridružiti panelu što se tiče e, preobrazbe e, regija. Da, tu se vidjelo da je ta e, suradnja izuzetno važna kako bismo išli u pravom smjeru. Pred nama su veliki izazovi. Postoji potreba s jedne strane da se borimo protiv klimatskih promjena, no s druge strane moramo imati i socijalno prihvatljivu preobrazbu. I to je u srcu onoga što radimo u odboru regija. Želio bih e, da je e, ovo mišljenje povezano i sa mojim backgroundom. Ja sam bio državni tajnik e, za za Sjevernu Vestfaliju. Radi se e, o zbilja e, regiji koja je bila u srcu njemačke industrializacije i ključna je za industrializaciju e, Njemačke u 19. stoljeću, a snivala se ta industrializacija prije svega na čeliku i ugljenu. To je ključno bilo u prošlosti. Vidite da je čelik u prošlosti doveo do prosperiteta, ali je isto tako e, bio zaslužan i za sve veće naoružanje koje je dovelo do drugog svjetskog rada. Rata zbog toga imamo te dvije slike industrializacije i proizvodnje čelika. I e, europska integracija se osnivala na toj zajednici ugljena i čelika. I tu smo imali ta dva aspekta. Mi smo e, nakon 200 e, godina industrijske e, revolucije zatvorili zadnji kop. sada u prošlosti smo zbilja imali jako puno ljudi zaposlenih na tom području, a sada jednostavno imamo nula radnih mjesta. ta industrija jednostavno više nije bila e, e, konkurentna. Jednostavno nije bilo konkurentno da sad kopamo i 1200 e, metara u zemlju i da pokušavamo onda tu rudariti. Ono što je izuzetno važno je da bez obzira na tu konkurentnost moramo paziti i na ljude i odgovaramo ljudima koji su radili na, u toj industriji. I e, njima u svakom slučaju e, odgovaramo ono što smo mi napravili je da smo zapravo ovu tranziciju e, učinili socijalno prihvatljivom, a radi se o tome da smo prije svega u to uložili dovoljno financijskih sredstava. Jako je važno da zaštitimo e, rudarske e, radnike, radnike u rudarstvu i to je bio jako skupi proces. Mi smo naravno u tom postupku napravili i puno pogrešaka, nismo možda dovoljno uložili u budućnost u nove e, lance vrijednosti vrijednosti u budućnosti i e, u istraživanje mogućnosti stvaranja novih radnih mjesta i drugačijih radnih mjesta u budućnosti. Ta transformacija nas sada čeka. No u ovom trenutku imamo drugačiju polazišnu točku. Tu nemamo sada e, manjak konkurentnosti. Ovdje tu prije svega u pitanju e, političko pitanje i politička odluka borbe protiv klimatskih promjena i to je u srcu ove transformacije, ove tranzicije. Zbog toga moramo donijeti i brze i hrabre odluke i, i napustiti ugljen što je prije moguće, budući da energija iz ugljena je u srcu današnjih problem, problema sa klimatskim promjenama. Želim vam jasno reći da ova politička odluka u velikoj mjeri pogađa regije gdje se još uvijek proizvodi ugljen. Tu imamo i povezivanje e, e, radnih mjesta i e, u tim regijama su ponekad ta radna mjesta najbolje plaćena radna mjesta. Zbog toga jako važno da osmislimo novi lanac vrijednosti u ovim regijama koji će biti konkurentan. Moramo e, isto tako pomoći e, regijama koje još, još uvijek proizvode ugljen da e, osmisle novu budućnost. To je bilo u srcu našeg rada u e, odboru regeja. Postoje Polazišno pitanje je bilo vezano uz instrumente. Imamo li dovoljno instrumenata na raspolaganju kako bismo postigli tu preobrazbu? Rasprava je bila brzo povezana i sa tom idejom Fonda za pravednu energetsku tranziciju e, koji je bio predložen u Europskom parlamentu i zahvaljujemo na tome. Potrebna nisu nam takvi dodatni instrumenti kako bismo proveli ovu preobrazbu. Ja sam u to uvjeren. U tom smislu imamo i nedavne izjave predsjednice komisije koja govori o tome da uzima u obzir tu činjenicu. Ovdje bih e, želio istaknuti tri ključne točke. Prva ključna točka je e, povezana sa dodatnim financijskim sredstvima. Ja sam uvjeren u to. Ako se to uzme iz strukturnih investicijskih fondova, onda ulazimo u vrlo e, čudnu logiku. Uzimamo novac iz siromašnih regija kako bismo pomogli regijama koje e, će postati siromašne u budućnosti. Ja ni u kojem slučaju ne želim da se takvo na načelo provede. Ono što je potrebno da se osmisle dodatna financijska sredstva. Drugo, ovaj financijski instrument, fond za pravednu energetsku tranziciju, treba biti povezan sa kohezijskom politikom. U prvom prijedlogu Europskog parlamenta smo imali tu ideju da će se fond, e, fondom upravljati iz Brisela. Ja ne mislim da je tomu tako. Trebali, trebali bismo imati e, upravljanje u regijama, budući da sve regije nisu iste i moramo osmisliti rješenja koja će odgovarati situaciju svakoj pojedinoj regiji. U tom smislu moramo imati regionalni pristup, a za to nam je potrebno i saznanje o tome kako, kakva je situacija u različitim regijama. Ovo načelo podijeljene e, odgovornosti je u srcu kohezijske politike i to se ovdje treba primijeniti. Zbog toga ja zagovaram tu snažnu poveznicu sa kohezijskom politikom, a ne zagovaram sad fondu kojim bi se upravljalo iz Brisela. Treće, E, nešto bi rekao o politikama državne potpore. Tu moramo e, ponovno promisliti postojeće e, instrumente. Moramo uzeti u tom smislu i sadašnju gospodarsku situaciju i to se uzima u obzir kad im, e, primjenjujemo instrumente, ali ovdje govorimo o budućnosti. Mi želimo da regije koje će biti pogođene preobrazbom ne postanu siromašne u budućnosti. Zbog toga moramo provesti procjenu njihovih e, situacija. To nije u logici današnjih politika državne potpore. Mi moramo učiniti mogućim da e, današnjim ulaganjem u te regije preveniramo buduće urušavanje situacije. E, taj proces dan, sad je e, počeo i pravila znači e, idu do, se primjenjuju do kraja sljedeće godine i zbog toga mi raspravljamo na koji način možemo malo izmijeniti ta pravila. U tom smislu vi ćete odigrati važnu ulogu i nadam se da će komisija prihvatiti činjenicu da u ovom trenutku moramo izmijeniti ta pravila. Dobio sam određene signale iz komisije. Oni e, su bili ohrabrujući. E, povjerenica Krecu e, vrlo dobro zna kakva je situacija. U komp isto tako imamo ljude koji znaju da moramo obaviti posao. Oni su spremni da zajedno krenemo u tom smjeru. Ne bih sad u ovom trenutku želio ulaziti u dodatne detalje. Jedno od pitanja je također i područje primjene Fonda za pravednu energetsku tranziciju. E, hoćemo li se usredotočiti na regije e, bogatih, e, bogate ugljenom? Radi se od 40 o 41 regiji. Imamo regije u istočnoj, u središnjoj, u južnoj Europi. Znači to nije sad rasprava istok, jug, zapad i tako dalje ono što je izuzetno važno da imamo horizontalni pregled. A moramo imati na umu da se radi o političkoj odluci koja se tiče ugljena. Imamo sad postojeću proizvodnju koja je povezana sa ugljenom i to je referentna točka Fonda za pravednu energetsku tranziciju. Usko primjenjivanje je razumno budući za, da za druge preobrazbe s kojima smo suočeni već postoje instrumenti koji odgovaraju na takve provedbe, e, na takve potrebe. Ja sam uvjeren u to, želio sam s vama podijeliti svoju viziju, a naravno jako će mi biti drago čuti vaše mišljenje i izuzetno mi je drago što sam vam mogao predstaviti mišljenje odbora regija. Merci beaucoup pour euh, Hvala uistinu na ovoj prezentaciji. Mogu reći da vrlo jasno ovdje vidimo e, da moramo što prije donijeti političke odluke koje će onda odgovoriti na ove probleme o kojima ste govorili. Želio bih reći kolegama da je Europska komisija trebala Europskom parlamentu poslati svoj prijedlog u prosincu, ali je to odgođeno za sjećanj. U ovom trenutku se provodi cijeli niz arbitraža na razini Europske komisije i to posebno što se tiče ključnih pitanja o kojima ste govorili u vašem govoru. E, mi također sudjelujemo u tome, naš glas se sluša i jako je zanimljivo e, vidjeti da također se čuje glas i našeg odbora i različitih političkih klubova. Oko jednog se svi slažemo, a to je cilj. Radi se o tome, a kao što sam rekao na konferenciji na visokoj razini e, odbora regija, hvala još jednom na pozivu, kao što sam rekao, radi se o revoluciji koju moramo provesti. No, cilj izlaska iz fosilnih e, energija je nešto što svi dijelimo. A sad moramo vidjeti kad govorimo o ovom fondu za pravednu energetsku tranziciju e, kako će on raditi, o čemu se točno radi. Ja smatram da prije svega moramo odbaciti ideju koja u određenom trenutku je bila u glavama svih da će taj fond uključiti sve aspekte istraživanja i tako dalje, da ćemo imati fond od 20 ili 30 milijardi i da će se to riješiti e, onda i negdje drugdje. Ovaj ured, e, e, ova uredba zapravo ovaj fond za pravednu energetsku tranziciju je bio e, zatražen prije svega kako bi se ublažio socijalno-gospodarski aspekt u regijama koje provode ovu preobrazbu, znači u regijama bogatim ugljenom. ovaj e, ulog što se tiče socijalnog aspekta je izuzetno važan. Komisija u svakom slučaju mora donijeti cijeli niz odluka i tu prije svega si moramo postaviti cijeli niz pitanja. Prvo, mora li ovaj fond za pravednu energetsku tranziciju mora biti strogo orijentiran prema e, regijama bogatim ugljenom ili mora imati širu primjenu i ticati se svih država članica, uključujući kriterije koji omogućuju da se sredstva usmjere prema određenim regijama, tim regijama. I tada bismo imali i te kriterije, prije svega pravedne provedbe. Ta rasprava će se u svakom slučaju oko tog pitanja provesti i u našem odboru u datom trenutku, ali moramo dati odgovor na to pitanje. Vi ste govorili o e, regijama koje nisu bogate ugljenom, ali koje ovise u velikoj mjeri o fosilnim e, energijama i fosilnim gorivima. I u tom smislu e, te periferne regije podnose troškove te potrebne preobrazbe. Te njima moramo pomoći da e, te troškove mm, podnesu. Drugo pitanje je vezano uz operativne, e, operativna pravila kohezijske politike. Da li se ta pravila moraju primjenjivati za ovaj fond za pravednu tranziciju? Moje mišljenje, moje osobno mišljenje je slično vašem. Ja smatram da e, pravila kohezijske politike se trebaju primjenjivati. Pitanja su brojna, naravno tu imamo i pitanje koje se tiče financiranja hoće li se fond financirati iz kohezijskog fonda ili suprotno tome će se raditi o novim e, sredstvima, odobrenim sredstvima ili pa čak e, o sredstvima e, ili će se raditi o sredstvima znači iz vlastitih sredstava. Evo, u svakom slučaju jako je e, važno da odgovorimo na sva ta pitanja. Sada riječ e, kolegama iz odbora. Izvolite. Ich beschäftige mich aus zwei Gründen mit Postoji nekoliko razloga zbog kojeg se ja bavim fondom za pravodnu e, energetsku tranziciju. Kao prvo ja sam koordinatorica iz smog kluba, ali isto tako dolazim iz Saksije Tamo imamo nekoliko velikih rudnika i također smo prošli kroz bolno iskustvo eh, nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke. Preko noći je 90% eh, ugljenokopa zatvoreno. Naravno iz dobrih razloga, ali opet znam što se događa kada preko noći 55 tisuća ljudi izgubi svoja radna mjesta. I zbog toga bih vam, gospodin Špajh, zahvalila što ste pojasnili da postoji razlika između konkurentnosti i e, praćenja jedne političke odluke. Ova je rasprava itekako bitna. Stoga se ja slažem s vama. To mora ostati ograničeno na regije koje su bogate ugljenom. E, postoji još jedna regija blizu mjesta gdje živim i sada čujemo da se govori o nekakvih stotinu milijardi eura. No, svakako 5 milijardi za 51 mm, regiju proizvođača, mm, pa to nije neki iznos koji će nešto strašno pomoći. 51 milijarda za 51 regiju koja se bavi proizvodnjom ugljena nije baš značajni iznos. Tako da pitanje financiranja jest bitno i ono valja riješiti i ja se nadam da će nova predsjednica komisija prije nego što e, stavi prijedlog na stol da ima neku ideju kako bi to trebalo učiniti, a ne da se to dogodi e, poput Junkerova plana gdje pokušate mm, uložiti 5 milijardi, a da očekujete da ćete dobiti 17, puta više. To nije baš bilo realno. Osim toga, ja se nadam da će i zemlje članice pronaći nekakav dobar plan financiranja. Možemo eh, koristiti i zalihe za eh, obnovljive izvore energije, vlastite resurse, kako, kako god. Ali moramo dati konkretnu ponudu granje, gran, e, regijama. A ta ponuda ne, mora, ne može biti ajmo to zatvoriti pa da vidimo šta će se dogoditi. Ne, ne možete tako. Morate biti proaktivni, dobro pripremiti teren i naravno svima je jasno da jedan rudar ne može jednostavno pronaći posao u turizmu i početi raditi kao e, kuhar u restoranu. Sigurna sam da e, postoji tek mali broj rudara koji bi e, to mogao učiniti. Oni njima treba osigurati nova radna mjesta i to industrija, e, radna mjesta u industriji. Postoje naravno mogućnosti, no ako to želite iskoristiti morate imati cijeli okvir, a okvir uključuje i financijska sredstva. Zatim, ne možete se pretvarati kao da se e, pravilo o državnim potporama koriste kao što su se do sada koristila u povijesti Europske unije. Mislim da bi dobro bilo da pogledamo e, što rade tvrtke u, u područjima u kojima se proizvodi ugljen i da se njima pruži mogućnost da razviju vlastite projekte kako bi i same mogle iskoristiti svoje radnike bilo da su to muškarci ili žene, ali uglavnom su to muškarci, dakle da te tvrtke onda razviju neki svoj projekt i da vide kako će zamijeniti te aktivnosti. Ima nekih ideja, EU konferencija o ugljenu e, je konferencija na kojoj sam sudjelovala i tamo su bile prisutne regije i razgovaralo se o tome. Ideja ima, projekata također ima, ali potreban nam je dobar zakonodavni okvir. I ja se nadam da će komisija u svom prijedlogu uključiti i prijedlog za izuzeća za pravila o državnim potporama. Naravno, ne možemo da očekivati da će se to e, primjenjivati na tisuće drugih regija. To bi stvarno ugrozilo jedinstveno tržište. Ne, tu e, moramo imati vrlo specifičan pristup e, za određena područja. Možda će to malo otežati stvari, ali ovdje ipak govorimo o tome da se zaustavi proizvodnja ugljena, a to je ono najbitnije. Zatim, e, Drago mi je da se odbor regija time bavi. Ja inače imam jako dobro iskustvo suradnje sa odborom regija. Jako je važno da podupremo e, ljude na terenu i da podupremo tu e, pravednu energetsku tranziciju. Hvala. Sada riječ ima Novak, gospodin Novakov, izvolite. Gospodine Spaj, ja znam da je budućnost u čistim tehnologijama, u električnim automobilima, i da budućnost mora biti okrenuta tehnologiji koja štiti okoliš. No ova tranzicija koja je pred nama ne možemo to zbog toga e, ne možemo zbog toga ne možemo to postići na uštrb stotina tisuća radnika u dakle, ugljenima. Ja sam sam sin jednog e, rudara kako će e, rudari koji imaju 50 godina i koji su izgubili svoje poslove, ja ne vidim kako biste vi njih naučili da postanu web dizajneri. Ja jednostavno ne vjerujem da će se tako nešto dogoditi. E, kohezijska politika i kohezijski e, fond su uglavnom e, uobičajeni osumnjičenici kada komisija nešto krene. Na početku se govorilo o 5 milijardi, zatim je povećano na 7 milijardi, a jučer je predsjednica komisije govorila 100 milijardi. Pa ja sad više ne znam tko će najviše dobiti iz kohezijskog fonda. Ja ne znam zašto su oni uopće krenuli u to, ali bojim se da će to dovesti do točke u kojoj će svaki drugi program Europske unije biti veći sa više sredstava od kohezijskog fonda. Stoga, ako mi odlučimo da je zaštita klime e, glavni prioritet za Europsku uniju, pa ja predlažem da nađemo svježi novac za to recimo da moramo se time baviti, ali ne na uštrb nekih zemalja članica i najsiromašnijih zemalja Europske unije. One će izgubiti sredstva i kako će onda e, organizirati mm, postrojenja za zbrinjavanje otpada ili za e, postrojenja za pitku vodu. Ako je već područje ako je već djelokrug tog fonda tako veliko, to znači da se u potpunosti mijenja cijeli VFO. Cijeli prijedlog VFO-a i e, CPR-a, dakle uredbe o općim odredbama. Dakle, nećemo imati tih 100 milijardi na početku, već to je ono što komisija planira skupiti. to je nekakav financijski instrument, poput recimo programa InvestEU. Vi ste ovdje i predstavljate regije. I ja sam sigurna da kada odete u regije koje se bave proizvodnjom ugljena, tamo su čvrsti ljudi, dostojanstveni ljudi koji se brinu za svoje eh, obitelji. obitelji. ako ćete im reći da će InvestEU zaštititi E, njihove obitelji, e, nemojte se brinuti, zaštitit ćemo vas, pa siguran sam što ćete čuti. Mi ovdje moramo e, donositi odluke koje će funkcionirati u praksi, a ne koje samo zvuče dobro i dobro izgledaju u novinama. Hvala vam. Hvala Andrej, a sada u ime zelenih riječ ima gospodin Neneš, Hvala vam gospodine Špajk što ste došli i što predstavljate odbor regija. I ja se slažem da nam je potrebno više novca i Andrej ima potpuno pravo. Ne možemo uzeti um, novac uh, iz kohezije i ne možemo uzeti novac iz uh, siromašnih regija i dati drugima. Ja se slažem da bismo trebali pronaći svježi novac, a jedan način da to ostvarimo je sljedeći. Trenutačno imamo europsku e, schemu e, trgovanja dozvolama emisija CO2 i taj novac, dakle prihod od tog novca se sada vraća zemljama članicama. I ja sam postavio pitanje pa zašto se to uopće vraća zemljama članicama kad oni to i onda onako koriste za što žele, ne koriste to da bi se ublažile posljedice klimatskih promjena i ne koristi se taj novac za ono što je bio izvorno namijenjen. Ako zagađujete okoliš, mi vam uzmemo novce i koristimo onda taj novac da bismo e, ublažili posljedice e, zagađenja. To se trenutačno ne radi. Dakle, ja znam da ETS nije savršen izvor financiranja e, Fonda za pravednu energetsku tranziciju. Treba nam novac za istraživanje, e, za ostale mjere prilagodbe. Ali socijalni učinak klimatskih promjena je također nešto što treba financirati prihodima od ETS-a. Dakle, jedan dio tih sredstava bi mogli kanalizirati u fond za pravednu energetsku tranziciju. I onda ćemo moći rješavati te izazove. Zato što ako se sada držimo ovih 5 milijardi koje imamo, i dakle, i onda ako se još okrenemo EIB-u i instrumentima instrumentima sufinanciranja, to neće povećati tu svotu, to će dalje biti 5 milijardi. A ako to možemo udvostručiti ili utrostručiti s nekim trikovima iz pokera, to stvarno zvuči super, ali to je i dalje 5 milijardi a pazite, ovdje govorimo o 41 regiji te o razdoblju o 7 godina. E, to je dakle novac kojim bi trebalo rješavati sve izazove koji su pred nama. E, slažem se i sa svime što ste e, vi rekli i mislim da bismo trebali stvarno pronaći način da pronađemo novi svježi novac. U pregovorima o BFO zemlje članice naravno nisu spremne baš reći da, da, rado ćemo dati Europskoj uniji više novca, ali zato možemo iskoristiti prihode koje već imamo poput ovih, ovih prihoda iz ETS-a. Hvala, a sada Francesca Donato, izvolite. Hvala vam. Ja ću govoriti e, na talijanskom. E, hvala gospodinu Spajhu na njegovom izlaganju. Jako je važno podržati tranziciju sa proizvodnje ugljena i pružiti podršku Fondu za pravednu energetsku tranziciju kojem treba osigurati značajna financijska sredstva. Isto tako smatram da taj fond mora pomoći ne samo tranziciji što se tiče ugljena, već i što se tiče proizvodnje čelika. Proizvodnja ugljena, ali i čelika su uh, itekako bitne u gospodarstvima različitih zemalja članica e, i tradicionalno, ali još i danas. U Italiji imamo stvarno pozitivnih e, iskustava. Tamo, u, recimo u Sardiniji, su stari rudnici za e, iskopavanje ugljena zahvaljujući mm, međunarodnim projektima. Tamo se sada distilira argon, a to je plin koji je ključan za e, neke važne postupke. Tako da, eto, to je jedno pozitivno iskustvo. No, nažalost, imamo i drugačije slučajeve. Sigurno E, ste svi čuli za Taranto i Ilbu. Tamo još uvijek imamo proizvodnju čelika koja jako zagađuje, ali koja ima i veliki problem sa e, ekonomskom održivošću. Tako da važnost ovog što ste vi rekli, a to je da e, treba revidirati sustav državnih potpora. To je stvarno neophodno zato što podržati nacionalnu proizvodnju i radna mjesta koja su s time povezana i osigurati pravednu energetsku tranziciju u smjeru e, okolišne održivosti to možemo postići i e, izuzećima od zabrana e, davanja državnih potpora koje je trenutačno na snazi. ja ću se stvarno mm, potruditi, podržat ću vaš projekt i e, isto tako e, podržat ću ovakav zakonodavni akt za kojeg smatram da je stvarno i bitan i hitan. Hvala. Hvala sada za guje, gospođa Mišels. Hvala vam ja bih u ime svog kluba rekla sljedeće. Kao prvo, podržavamo sve što smo danas čuli. Svi oni koji su rekli da trebamo svježi novac, mi se s time slažemo. Ne možete jednostavno uzeti novac iz drugih e, fondova. To je prvo. Drugo, moramo se pozabaviti pitanjem tranzicije i kako je ona regulirana. Kako bi, e, koje se regije mogu time okoristiti. Možemo pretpostaviti da ćemo imati period tranzicije koji bi treba, trebao se ograničiti na 41 regiju koja se bavi proizvodnjom ugljena, a onda u nekoj kasnijoj fazi to bi se moglo proširiti ako je potrebno. I treća stvar je kako definirate pravednu tranziciju. To ne može biti samo E, jednosmjerni instrument kojim ćete ostvariti klimatske ciljeve. Mi mislimo da je jako važno da pravedna tranzicija bude definirana na način da će pokrivati socijalne e, aspekte te sve ostale važne elemente. Stoga smatramo da bi trebalo dobro definirati što je pravedna energetska tranzicija. To ne može biti samo pitanje okoliša, niti samo pitanje gospodarstva. Mm, za nas je to prije svega jedno socijalno pitanje. Hvala. Sada je Izabel Benjumeo. Hvala vam. E, ja ću govoriti na španjolskom. E, hvala vam na izlaganju i dobro nam došli ova važna e, rasprava što je istaknuo e, predsjednik, ali i ostalih e, zastupnici, odakle moraju doći ta sredstva te tko ih mora koristiti. Meni se sviđa komentar koji ste dali na početku vašeg izlaganja. Ja mislim da je to bilo vrlo neodgovorno. Svi već dugo znaju da e, je taj sektor koji je davno prestao biti konkurentan, a svejedno se održao. Zbog kratkoročnih političkih interesa i žao mi je reći da su na isti način postupale sve političke stranke. I svi su nastojali zadržati taj sektor koji je odavno prestao biti konkurentan. Dakle, svi smo trebali predvidjeti da je to sektor koji će s vremenom biti sektor koji će prestati e, davati pozitivne rezultate. Znam dobro o čemu govorim, govorim zato što i u Španjolskoj se to dugo radilo u uh, Asturiji, Andaluziji i u Elvi. Ali moramo naučiti lekcije i to između ostalog i zbog toga što u Europi imamo jako puno sektora u Europi koji sada prestaju biti konkurentni, ljudi koji rade u tim sektorima koji jednako tako gube svoju konkurentnost, i mislim da bi Europska unija stvarno trebala naučiti e, lekcije iz e, onoga što se dogodilo sa sektorom rudarstva, kako se to isto ne bi ponovilo u sljedećim godinama s nekim drugim sektorima. Jer ako nećemo za nekoliko godina opet raspravljati koliko će milijuna eura biti utrošeno da se opet e, uzdržava veliki broj ljudi koji su naravno zabrinuti za svoju budućnost, za svoja radna mjesta i ima u svaku pravo reći imamo imam pravo na svoju budućnost. Ali ovaj slučaj e, e, rudnika je stvarno mm, primjer kako nismo reagirali na vrijeme, kako je to sve jako puno koštalo. Koštalo je i novaca, ali i ljudi koji su izgubili radnih mjesta. Ali sad stvarno je već vrijeme da iz toga nešto naučimo, zato što u Europi, kao što sam rekla, postoje već jako puno sektora koji se nalaze u sličnoj situaciji. Smatram da i ti zaposlenici moraju, na njih se mora gledati kao na e, odgovorne odrasle osobe, a ne ih e, umjetno držati na životu. Hvala vam. Hvala. Sada riječ ima Pedro Marquez. Hvala vam. E, evo još samo nekoliko stvari. E, ovo će imati strašne socijalne i gospodarske učinke u regijama koje se bave proizvodnjom ugljena. E, te su regije definitivno najviše pogođene tome, ali učinci dekarbonizacije na naše društvo i na naše e, industrije će biti mnogo šire od samih tih regija. Trebali bismo pozdraviti činjenicu da smo ambiciozniji kad je riječ o Fondu za pravednu energetsku tranziciju. Dakle, zapravo da je ambicija ipak veća od onoga što smo čuli prije nekoliko godina. Ja pretpostavljam da će biti nekakvih financijskih instrumenata, jer jednostavno ne vidim da ćemo čarobno moći donijeti odluku o vlastitim resursima, o vlastitim sredstvima, odluku na koju čekamo već godinama tako da pretpostavljam da će se neki novac sakupljati kroz financijske instrumente. I ja sam bio ministar za koheziju do nedavno i stvarno sam bio skeptičan o, kad je riječ o korištenju tih financijskih instrumenata kroz kohezijsku politiku. A evo ću vam jedan konkretni primjer. Mi smo uspjeli čak i u najsiromašnijim e, regijama zemlje privući privatna ulaganja i stvoriti nova radna mjesta upravo kroz ove nove financijske instrumente. E, ja sam bio stvarno skeptičan, ali pokušali smo zato što smo htjeli biti ambiciozni. Rekli smo, evo, mi imamo toliko novaca, e, a ako želimo povećati to ulaganje, moramo ići kroz financijske instrumente. Tako da kad govorimo o takvim projektima, e, tipičnim privatnim ulaganjima, takvi se instrumenti mogu koristiti. I još ću dati ovaj primjer. Možemo biti Mislim da moramo e, nastojati braniti kohezijsku politiku i e, financijska sredstva. Dakle, ta tradicionalna politika se zapravo može i modernizirati kroz te instrumente za ovakva ulaganja. To definitivno ne vrijedi za socijalna ulaganja, što je bitno. Postoje dakle e, ulaganja koja se mogu e, isplatiti a, i koja se mogu i za koje se mogu iskoristiti ti moderni instrumenti. Ali ovdje govorimo o tome da se novac iz kohezijske politike odredi za određene regije ili za određene ciljeve. To je zapravo tema. Jer koliko ja shvaćam, jedan dio tog novca će doći iz kohezijskog fonda i sigurno će doći iz kohezijskih politika. Dakle, zvaće se to pravedna tranzicija, ali doći će iz kohezije. Isto se događa i sa ciljevima dekarbonizacije u kohezijskoj politici. Dakle, ako već govorimo o e, određivanju sredstava i namjeni sredstava za te pozitivne ciljeve, zašto o tome ne govorimo za regije ili za zemlje na centralizirani način? Zašto je nemoguće unaprijed odrediti da će određeni iznos imati e, ići u određene regije. I zašto to uvijek radimo samo to uvijek radimo uvijek na kohezijskoj politici? Ako stvarno želimo stvoriti miks koji će nam pomoći da ostvarimo naše ciljeve, onda trebamo imati e, centralizirano upravljanje politike regije koje će biti najviše pogođene dekarbonizacijom po ove siromašne regije, oni će moraju biti konkurentni u novim sektorima. Tako da moramo mm, govoriti i o dakle, određivanju tih sredstava za centralizirano upravljanje. U kohezijskoj politici, politici možete o tome govoriti, to nije problem. I zato želim reći da moramo stvoriti miks politika i miks instrumenata, a ne imati samo jedan instrument i ne ići samo kroz kohezijsku politiku ne bismo li postigli svoje ciljeve. Tako da mislim da smo na pravom putu. Ako želimo biti ambiciozni s tim fondom, to je u redu. Jer ovdje ne govorimo samo o 41 regiji, to može biti prvi korak, one jesu najviše pogođene, ali je to zapravo puno šire. I još jedan zadnji komentar, gospodine predsjedavajući. Ne možemo ostvariti cilj dekarbonizacije samo unutar našeg teritorija. To je i stvar e, granica. Mi uvozimo ugljen e, u golemim količinama. I ako budemo radili samo unutar naših granica i ne budemo konkretno razgovarali o e, porezu na prilagodbu e, ugljika, bojim se da ćemo ugroziti taj sektor i to će sigurno jako pogoditi moju zemlju, sektor zrakoplovstva. Da, e, taj sektor proizvodi mnogo emisija ali ako budemo stvarno nešto napravili samo unutar naših granica, oporezivanje ili nešto, a ništa na granici ili izvan granica, učinit ćemo tvrtke e, s Bliskog istoka konkurentnima od naših. Gubit ćemo radna mjesta i u zrakoplovstvu i u avijaciji, ali tim se tvrtkama neće ništa e, dogoditi, a e, i sami znate da gorivo kupuju po cijeni vode. Tako da da, dekarbonizacija da, e, unutar naših granica, ali i izvan. To je također bitno jer u protivnom će e, naše regije biti još više pogođene. Hvala vam. Hvala u istinu. Mislim da si sad jasno naznačio koji su tu problemi u igri. Slažem se s tim i mislim da u financijskoj arhitekturi moramo imati e, mješovita rješenja. Čekamo prijedlog komisije. I sad možda ne možemo preuranjeno govoriti neke stvari, no čuli smo već jučer neke objave i u tom smislu ne vidim kako ćemo moći izbjeći isto tako i sufinanciranje na e, nacionalnoj razini. Imaćemo isto tako eventualno Invest EU ili EIB e, znači e koje će također sudjelovati u financiranju. Ovdje se ne radi samo o pravednoj tranziciji od 5 milijardi, nego o nečemu vrlo e, puno širem i e, težem što se tiče financijskih sredstava. Gracias, Hvala. Ova je rasprava danas interesantna i stvarno dolazi u pravo vrijeme, baš na, da, baš na, na dan kada naši lideri sudjeluju na važnoj konferenciji o klimatskim promjenama u Madridu i nastoje predvoditi proces transformacije prema čistim energijama koje ne zagađuju. Ambicija Europske unije da do 2050 budemo e, neutralni što se tiče emisija, to je stvarno e, jasan pokazatelj vodstva. To je ključno za e, dobrobit naših građana i o tome trebamo razmišljati i trebamo raditi danas. Dakle, moramo biti hrabri, odvažni i pametni i pokrenuti proces energetske tranzicije koji će mm, se ticati svih naših proizvodnih sektora. Nema sumnje da će svi sektori i sve regije biti pogađene ovom tranzicijom, no one regije čije gospodarstvo ovisi ili je u nedavnoj prošlosti ovisilo o rudarenju e, ugljena, će kratkoročno stvarno osjetiti i tekako ozbiljne posljedice. Zato što to neće utjecati samo na one koji su usko povezani sa ugljenom, već i na sve ostale sektore u tom području koji trenutačno ovise ili su u prošlosti ovisili o, tom, e, o toj aktivnosti. U e, odboru regija, u ovom dokumentu odbora regija, stoji da e, zemlje poput moje, recimo Španjolske, u kojoj su u kojoj se ovo odnosi baš na značajne, značajni broj regija. U mojoj regiji smo također prošli kroz zatvaranje ugljenokopa i znamo koliko je to teško. I zbog toga taj fond za pravednu e, energetsku tranziciju e, čiji je cilj da nitko ne ostane e, Dakle, da se svih uključe i regije i građane, ali morao bi se ponajprije koncentrirati na one regije koje su već krenuli, koje su već krenule, koje su, drugim riječima, koje su nedavno zatvorile svoje e, e, rudnike i koje se trenutačno suočavaju sa golemim poteškoćama i prolaze kroz taj težak proces e, socioekonomske tranzicije. E, ti su procesi, kao što znate, dugoročno vrlo skupi, ali to ne znači da bi zbog toga ni jedna da bi trebalo i jednu regiju isključiti iz tog fonda za pravednu energetsku tranziciju. Potreba da građani prate aktivnosti komisije koje pak trebaju pratiti konkretne politike zemalja članica ali to sve mora ići ruku pod ruku mm, s procesom socijalne tranzicije. Novi proizvodni sustav energetike, prometa i industrije je golema prilika za nova radna mjesta, zato što to mora pratiti tranzicija, ulaganja, inovacija, nova znanja. No kratkoročno moramo pomoći radnicima i radnicama i pružiti posebnu pažnju onim sektorima koji trpe e, zbog svega ovoga i koji će imati najjasnije e, posljedice. Hvala vam. Julie Ward. Hvala, Julie Ward, izvolite. Uh, Hvala lijepa. Radila sam okrugu Durham jedno od najsiromašnijih područja Sjeverne Engleske, gdje postoji rudarska zajednica, jedno vrlo malo područje, okrug, a gdje je zapravo ekonomska osnova na taj način i ustrojena za cijelu zajednicu, da nema neke alternative. Ne mogu opisati u kojoj mjeri će fond za pravednu tranziciju biti značajan i važan za sve ovo što ste opisali danas. Naime, tamo nema ničega za zajednicu gdje sam bila. Postoji ugljen, postoji međutim i čelična industrija u okrugu Dar, no to nije dovoljno. Dakle, ne može se tek tako ta industrija zamijeniti nekom suvremenom tvornicom. E, govorimo o radnim mjestima za glave obitelje, čije dostojanstvo je bilo i takako ugroženo zbog činjenice da nisu mogli dobiti adekvatne poslove, radna mjesta gdje bi se valorizirale njihove vještine inženjerskog tipa. Dakle, ta jedna tvornica koja mi je mogla poslužiti načelno kao nadomjesta gdje su radili na umetanju u ambalažu pojedine robe za grickanje zamjena rudarstva time svakako je i takako negativno utjecala na njihovo dostojanstvo. Željela bih upozoriti na to. E, nije svejedno o kojim radnim mjestima se radi. Moraju to biti kvalitetna radna mjesta gdje se prepoznaje doprinos tih ljudi. Doprinos koje ti radnici mogu pružiti društvu. I bitno je pitanje osigurati dostojanstvo za te ljude kako bi oni mogli staviti kruh na stol svojih obitelji. U protivnom, e, dolazimo do negativne situacije. Mogu vam reći da je Brexit u određenoj mjeri reakcija na sve to, na zaboravljene zajednice e, polja ugljena sjeverne Engleske gdje je Margaret Thatcher napustila te ljude, zatvorila rodnika, a ništa nije to nadomjestilo što je umeđu vremenu izgubljeno. To ima svoju cijenu. Sada imamo e, recimo fond za regeneraciju tih područja i druga napore gdje se rade sjajne stvari, a što pomaže u preobrazbi, no rekla bih da je za budućnost Europe i takako bitno ovo pitanje. Riječ je o stotinama tisuća ljudi, radnika koji trebaju imati osjećaj da ih mi nećemo zaboraviti, da mi mislimo na njih. Ja sam inače zagovornica zelenog plana. Ne želim e, ugljik, no ne smijemo zaboraviti te ljude i pravedna tranzicija mora nešto značiti i u stvarnosti. Euh, Hvala što ste nam govorili o toj važnoj dimenziji. Na popisu e, govornika sad gospodin Martin Mesmer. Izvolite. Muchísimas gracias, eh, señor presidente. Hvala vam. Hvala i vama, gospodine Spejh. Ja također želim spomenuti nešto što je već spomenuto, a što je stvarno važno. Riječ je o mogućnost, o zapravo sposobnosti i o riziku da određene e, rudarske regije ostanu izvan ovih, ovog fonda za pravednu energetsku tranziciju. Postoje regije koje su odradile svoj posao dekarbonizacije pozatvarale su e, rudnike i ugljenokope, ali su još uvijek u tom postupku e, tranzicije i bojim se da bi one mogle ostati izvan tog fonda, a zapravo su one te koje su već odradile taj posao i još uvijek su u toj situaciji rekonverzije. Što što zapravo znači tranzicija? Kako koji je to postupak e, pravedne tranzicije i kako je potrebno regijama da e, ponude nova održiva radna mjesta. Mene brinu te e, regije koje su u relativno kratkom roku uspjele pozatvarati ugljenokope, sada ostanu izvan tog fonda. A zatim postoje drugi sektori e, koji također jako zagađuju, a njima ne posvećujemo toliko pažnje. Ako već radimo na klimatskoj neutralnosti i na zaštiti okoliša, bojim se da bi i takve regije i takvi sektori mogli ostati izvan e, područja primjene tog fonda. Euh, Hvala. U istinu Zadnja na popisu zastupnika je gospođa Marija Spirak. Izvolite. Thank you, Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine Spajh. Želio bih podsjetiti sastanak da smo prošlog ljeta govorili o načinima kako će se financirati fond za pravednu tranziciju i insistirala sam na bespovratnim sredstvima iz novog VFO kako bi se osigurala stabilna baza za financiranje. Naravno, možemo mi imati financiranje i drugih vrsta iz EIB-a ili iz privatnog sektora za regije bogate ugljenom, može to doći iz nacionalnih proračuna. Međutim, važno je imati stabilnu osnovu na koju se može nadograživati. Nadalje, a tu se postavljaju određena pitanja kako će taj fond za pravednu tranziciju funkcionirati kada počne funkcionirati. Prvo, pitanje dekarbonizacije. U Grčkoj, odakle ja dolazim, vlada je odlučila zatvoriti sve elektrane do 2025. na bazi ugljena. To je vrlo brza tranzicija i dekarbonizacija, naročito uzmemo li u obzir Zapadnu Makedoniju kao regiju koja u cijelosti ovisi ugljenu. 45% na nacionalnog BDP-a dolazi iz lignita e, u tom području. Također e, u regiji Megalopolis, u području Peloponeza, slična je situacija. Ovo pitanje tempa dekarbonizacije jedan je bitan aspekt, e, a ujedno i kriterij moguće prihvatljivosti za financiranje iz Fonda za pravednu tranziciju. Pitanje prihvatljivosti izuzetno je bitno, naročito za Megalopolis što zapravo nije regija, nego jedan dio regije Peloponeza. Nadalje, rekla bih nekoliko riječi na temu ljudi koji rade u sektoru ugljena lignita. E, riječ je o radnicima, rudarima i njihovim bližnjima. Moramo se fokusirati na te ljude, e, jer e, sada je već u određenoj mjeri kasno. Trebamo dakle raditi na preobrazbi njihovih vještina, rekvalifikacijama i tome slično. U raznim verzijama zapravo ponavljam eh, jednu te istu misao. Nije lako nekoga tko radi kao rudar pretvoriti u te informacijske tehnologije. Hvala vam lijepo. Merci beaucoup, Maria. Vous avez vu Hvala, Marija. Vidite da imate puno pitanja. Imali smo puno plodnu, e, vrlo plodnu raspravu, a ona je zapravo tek započela. Naš odbor je spreman da zbilja u dubinski raspravi o svim tim pitanjima. Sada vam dajem riječ kako biste imali priliku odgovoriti na neka od njih. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Prije svega, iznimno sam zahvalan na, na nizu iskaza podrške koje sam ovdje čuo. To pruža povratnu informaciju da je ova inicijativa na prvom tragu. Da kako, otvoreno su i određena pitanja na koje bih želio ovdje reagirati. Za početak naglasio bih jednu stvar. Mislim da sam to ispomenuo, možda do duše prekratko tijekom svoje prezentacije. Naime, postoji jasna razdioba između izlaza iz ugljena zbog razloga konkurentnosti i s druge strane izlaza iz ugljena zbog e, političke e, klime u vezi sa klimatskim promjenama. E, mogu, se, mogu usporediti Sasku u Njemačkoj, tamošnju situaciju sa španjolskom intervencijom u Srskoj e, nije, je riječ o lignitu, a lignit je izuzetno jeftin oblik energetskog izvora. Blizu je površini zemlje, može ga se jeftino rudariti i visoko je konkurentan, tako da u Srskoj ta radna mjesta bivaju jako dobro plaćena. U pitanju je industrija koja je praktički potpuno modernizirana. Ljudima koji tamo žive i od toga žive, E, pruža se na taj način perspektiva za niz nadolazećih desetljeća. To, to je to jest, tome bi bilo tako da nije došlo do političke volje da se iz toga izađe. Mi u regiji imamo i lignit i e, čvrste oblike ugljena Eh, pod izuzetnim eh, državnim potporama ranije. Eh, I nije tu lako ići u pomak sa tog oblika energije u druge oblike koje bi mogli biti dohodovno prihvatljivi. No, to se dijelom napravilo iz socijalnih razloga. Naime, Ideja je bila zadržati ljude u rudarstvu jer alternative nije bilo. Zato smo platili skupu cijenu, to je očito. Međutim, napravio bih svejedno tu razdivu, tu distinkciju. Nekoliko govornika ovdje e, otvorilo je pitanje perspektive za ljude koji se trenutno bave rodarstvom, koji imaju takva radna mjesta. Slažem se sa gospodinom Novakovom i gospođom Ward. Abstraktni program neće pomoći ni na koji način. Imate li 50-godišnjaka koji je rudar, na drugoj strani abstraktni program, tu perspektive nema. I to je zapravo razlog zašto je bliska veza s kohezijskom politikom tako bitna. Naime, kohezijski mehanizam pretvara abstraktni program u konkretne prijedloge. Istovremeno, međutim, tu se može vidjeti i razlog zašto treba mijenjati pravila u vezi s državnim potporama. U pitanju su industrijska radna mjesta koja treba dovesti u ta područja. Treba pomoći tim naseljima, odnosno tim aspektima nove industrije a možda čak i državnim potporama kako bi se to učinilo privlačnim. Pritom ne treba nuditi radna mjesta koja idu protiv dostojanstva ljudi trenutno aktivnih u rudarstvu. Treba nuditi u određenoj mjeri usporediva radna mjesta gdje se mogu koristiti te vrste vještina. To je međutim proces koji uključuje dva aspekta. Moramo se pobrinuti za to da regije o kojima ovdje govorimo razviju potencijal potencijalne vrijednostne lance za budućnost. To govorimo međutim o perspektivi za djecu onih koji su trenutno u rudnicima zaposleni. To naravno treba biti zasnovano na istraživanjima i treba pritom uzimati u obzir industrije budućnosti ako hoćete. Međutim, e, tu nema jednostavnog odgovora za one koji su trenutno zaposleni u sektoru rudarstva. Njima su potrebna radna mjesta odmah i mi to trebamo učiniti, trebamo to dovesti, ta radna mjesta. Dakle, to su dva aspekta, a za oba ta aspekta potreban nam je tranzicijski fond. Želim međutim naglasiti još jednu stvar čime se nadovezujem na komentar gospođe Mihals. Nije riječ samo o gospodarstvu, naravno. Govorimo tu i o socijalnoj politici. Moje mišljenje e, očito se toga, e, očito je stoga je nas, bilo naslovljeno na takav način gdje je naglašen socijalni dio, socijalni aspekt. Dakle, mi moramo stvarati nova radna mjesta, nove perspektive, međutim, treba pritom osigurati i socijalno-političku i oblik e, potpore za ljude o kojima je riječ. Nije stvar samo o tome da se vještine rudarstva prenesu na novo radno mjesto, radi se i o nadograđivanju vještina, poboljšanju situacije, a ne budemo naivni. To nije nimalo jednostavan zadatak, što više i takako je izazov. E, trebaju nam svi instrumenti do kojih možemo doći kako bismo to učinili i stoga moramo te instrumente razvijati, pa tako i u sferi obrazovne politike. Jedno od ključnih pitanja jest i pitanje izvora sredstava. Koliko vidim, postoji okvirni sporazum eh, da nam treba dodatan novac, oko toga kao da postoji suglasje, no naravno postavlja se pitanje odakle bi to došlo. ranije sam u raspravi čuo da to, dakle, Sveti Nikola neće donijeti večeras. Ja sam tu pomalo agnostički nastrojen. E, po mom mišljenju radit će se o mješavini možda i novih izvora financiranja, spomenuti ovdje i ETS kao mogućnost, no naravno mogu se uključiti i države članice. No ne želim e, umanjiti kompleksnost tog zadatka. Ne treba pa ni ovdje biti naivan, to je golem izazov. Imajući u vidu upravo gabarite tih izazova povezano s klimatskim promjenama, očito je da nam ta dodatna sredstva trebaju. Gospodine Marques. O ovome što ste spomenuli treba bih još promisliti. Kombiniranje e, Fonda za pravednu tranziciju, e, što je blisko povezano sa kohezijskom politikom, sa određivanjem sredstava u e, fondovima pod središnjim upravljanjem, to mi se čini kao obećavajuća moguća perspektiva. No o tome bih još trebao razmisliti. Dakle, određivanje sredstava pod središnjim upravljanjem u kombinaciji sa fondom e, tranzicijskog tipa. Zahvalan se vam na intervenciji i razmislit ću o tome dodatno. Kad je opsegu riječ, što sam već spomenuo opsegu e, fonda, e, vidim važnost toga. Neke regije već su krenule u proces izlaska. Za njih to nije budućnost, nego sadašnjost ako je razlog izlaska iz ugljena suzbijanje klimatskih promjena, onda bi naravno i njima bila potrebna pomoć. Međutim, ukoliko je riječ o aspektu konkurentnosti zbog čega dolazi do izlaza iz sektora ugljena. Onda imamo bilo drugčije polazište, pa su onda i instrumenti na evropskoj razini drugčiji kojima se može pomoći u tom tranzicijskom procesu. Mogu iskoristiti primjer vlastite regije. Izlaz iz lignita, a mi ćemo vrlo skoro krenuti u taj proces, e, čini našu regiju prihvatljivom za, za fond, odnosno fond je opcija no kad je riječ o drugim oblicima ugljena, tu je nekih pola milijuna ljudi zaposleno i tu je situacija sasvim drugčija i put će biti drugčiji. Dakle, imamo zapravo razdvajanje e, razloga u pozadini Fonda za pravednu tranziciju. Ne radi se o nekonkurentnoj opskrbi energijom. Radi se o suzbijanju klimatskih e, promjena i regije koje plaćaju najvišu cijenu u tom suzbijanju klimatskih promjena e, su regije kojima treba pomoći. Dakle, ta distinkcija je bitna. E, naravno da je situacija kompleksna, komplicirana u pojedinim regijima. Dakle, vidjeti što je to povezano sa konkurentnošću, a što sa klimatskim promjenama. Vidim složenost toga, međutim, ipak bih se Ipak bih insistirao na toj bliskoj vezi između mm, klimatske politike i socioekonomskih mjena u regiji. Nije u pitanju samo ugljen, riječ je i o čeliku, kako je gospođa Donato spomenula. Tu, međutim, možemo misli, razmišljati o novim oblicima opskrbe energijom. Mi smo inače otvorili prvu čeličanu pogonjenu vodikom ima drugim riječima načina kako proizvoditi čelik bez ugljena. Razdvajanje te veze također je moguć put napretka. Očito je da nam čelik i dalje treba i da trebamo dekarbonizirati čeličan, odnosno proizvodnju čelika i to postoje razne opcije. Siguran sam da nisam obradio sve aspekte koji su vas zanimali u pitanjima i komentarima, no nadam se da sam pokrio barem dio vaše e, znate želje. E, izuzetno mi je zanimljivo među ostalim vidjeti i u kojoj mjeri su nam razmišljanja suglasna. To mi se čini vrlo poticajnom porukom koju ću osobno ponijeti odavde i Vjerujem i nadam se da će e, vaš odbor imati e, važnu ulogu u procesu pravedne tranzicije u budućnosti i zahvalan sam vam na već do uloženom radu u tu temu. Hvala. Hvala uistinu. Hvala uistinu, dragi Mark. Jako je važno da ovakvim temama razgovaramo u našem odboru i ova rasprava jutros je u tom smislu ključna. U svakom slučaju ne uzimam e, previše rizika kad kažem da će se i mišljenja e, odbora regija naći i u osmišljenom stajalištu parlamenta. Sada očekujemo prijedlog uredbe E, komisije. Naš odbor je u svakom slučaju spreman da obavi svoj posao e, su izvjestitelja, e, su zakonodavstva vezano uz ovaj zakonodavni postupak. U vašem izvješću zapravo govorite jako važno o adicionalnosti. Već u okviru kohezijske politike preusmjerili smo 40 milijardi eura prema ovom cilju klimatskih promjena. Znači 2014. 2020. godine već smo imali usmjerenje 40 milijardi prema tom cilju suzbijanja klimatskih promjena. I u tom smislu nećemo sad imati neke nove stvari, e, nego moramo jednostavno to djelovanje proširiti. U svakom slučaju izuzetno je važno da socioekonomski ekonomski e, utjecaji budu ublaženi tamo gdje će biti najjači, naravno posebno što se tiče radnih mjesta. A e, vidim da se oko toga e, u potpunosti slažemo. Zahvaljujem vam na vašem doprinosu Jučer sam bio na plenarnom zasjedanju odbora regija kako bismo zajedno proslavili 25 godina osnivanja odbora regija. Ja se nadam da ćemo u budućnosti i dalje imati ovakvu plodnu suradnju kao što smo imali i u prošlosti između odbora regija i našeg odbora regije. Hvala. Bien. Nous allons arriver au terme de notre réunion. Hvala. Došli smo do kraja našeg e, sastanka. Danas je 12. I ovo danas je rođendan Olivija Plumoa, koji je direktor mojeg kabineta. On u svakom slučaju izuzetan izuzetno važan u mojem djelovanju kao predsjednika odbora re, regi i u tom smislu e, mu želim sretan rođendan. Još jednom sretan rođendan Olivije. Zahvaljujem svima Sada e, isto tako krećemo na sastanak koordinatora. Molim da sve osobe koje neće sudjelovati u tom sastanku koordinatora izađu iz dvorane u tišini. Evo sada idemo na petominutnu pauzu, a nakon toga nastavljamo s radom.